Sjednička rezolucija, stav 11. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, međutim provjerat ćemo. Provjeravamo drugi dio stavka 11. izvornog teksta. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoren glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na stavak 12. za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf 13. tko je za protiv suzdržani usvaja se. Paragraf 14. tko je za protiv suzdržani, usvaja se. Paragraf 15. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo sada o rezoluciji u cijelosti. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugo glasanje je situacija u Tajlandu. Zajednički prijedlog rezolucije sedam klubova zastupnika. Jedan amandman na uvodnu odredbu M. Tko je za, protiv, suzdrža i odbija se. A sada o rezoluciji poimeničnim glasanjem. Rezolucija u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ne, oprostite. Otvaram glasanje.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 Prelazimo sada na glasanje, poimešno glasanje o rezoluciji u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na slučaje Ali Muhammed Al Nimra, zajednički prijedlog rezolucije, osam klubova zastupnika. Prvi paragraf, izvorni tekst, glasamo u dva dijela. Prvi dio, Poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio, također poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se.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 dijela 11. E, Tko je za, protiv, suzdržani, to nije sasvim jasno, pa ćemo to provjeriti elektronski. Tko je za? Odnosno, otvaram glasanje. E, zatvaram glasanje. Usvaja se. Molim vas kolege da dižete ruke. Prelazimo sada na glasanje rezolucije u cjelini. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Sljedeće glasanje je izvješće potpredsjednika Tajanija o e, uslugama plaćanja e, i tu ćemo glasati o tekstu u cijelini. Amandman prvi samog e, odbora. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A nakon toga o prijedlogu komisije tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na zakonodavnu rezoluciju pojedinačnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sljedeće se glasa o riskantnim financijskim instrumentima i stambenim kreditima, slučaj Španjolske. Sada glasamo o prvom dijelu amandmana, otvaram glasanje, poimenično zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio, također poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se također. Prelazimo sada na glasanje izvornom tekstu, paragraf treći u dva dijela. Tko je za? Prvi dio da. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Drugi, e, o drugom se dijelu ne e, glasa. Želite provjeriti prvi dio? Dobro. Otvaram glasanje o prvom dijelu. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada ćemo dakle glasati o drugom dijelu. Tko je za drugi dio? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 9. Po glasanjem otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Paragraf četvrti, izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12. također poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Paragraf 7. Izvorni tekst poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Paragraf 9. Također poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje.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 Zatvaram glasanje. Odbija se paragraf 19, izvorni tekst u tri dijela, prvi dio poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Treći dio također poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Paragraf 20. izvornog teksta. Tko je za, tko je protiv, suzdržani. Odbija se. Uvodna napometna A, amandman četvrti. Otvaram glasanje pojedinačno. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada prelazimo na uvodnu odredbu B. Amandman peti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada moramo glasati o uvodnoj odredbi B izvornog teksta, prvi dio poimenično glasanje, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Drugi dio pojedinačnim glas, poimeničnim glasanjem, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman šesti u dva dijela. Prvi dio po imeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se drugi dio. A drugi dio se ne glasa. A e, sada e, uvodna odredba F. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada o izvrnom tekstu uvodne odredbe F. koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna odredba G. Amandman 2. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Sada ćemo glasati uvodno od G. izvornom tekstu. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Na uvodne odredbe e, G, amandman treći, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Nakon uh, uvodne odredbe i amandman sedmi otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Uh, izvorni tekst uvodne odredbe M poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Uvodna odredba N, pojenično glasanje, otvoram glasanje, zatvoram glasanje, također se odbija. A sada glasamo u rezoluciji u cijelini, poimenično, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. usvaja se. on Sljedeće glasovanje je ono o smrtnoj kazni. Imamo dakle rezoluciju šest klubova zastupnika. Prvi stavak, originalni tekst u dva dijela, tko je za protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. The glasovanje. Usvojeno. Molim vas da podižete ruke. O, ispričavam se, veli predsjedavajuća. Dakle, stavak četiri, originalni tekst. Ja sam pogriješila, veli predsjedavajuća. Dakle, četvrti stavak u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno, jasno. Drugi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 7. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 8. Poimenično glasovanje. Ajde glasovanje. Usvojeno. Stavak 9. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. The vote is Zatvaram glasovanje. I jasno, usvojeno. Stavak 11 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. ovo usvojeno. Stavak 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 13. Originalni tekst. Poimenično glasovanje. Otvoren glasovanje. I close the vote. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Stavak 14 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava N u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Rezolucija u cijelini, poimenično glasovanje, otvaramo glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. And it has been carried. Thank you. Usvojeno, hvala lijepa. The next one, the next resolution. The next I iduća rezolucija, to su lekcije naučene iz katastrofe uzrokovane crvenim blatom, dakle pet godina nakon nesreće u Mađarskoj, prijedlog rezolucije. Dakle, glasujemo stavku 2, originalni tekst u dva dijela, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 5, originalni tekst, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 17. Originalni tekst u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, ovo ću provjeriti. Dakle, Drugi dio, otvaram glasovanje. I close the vote. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 3. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. And it has been carried. Usvojeno. Amandman 4. Pojmenično glasovanje. Dakle, otvaram glasovanje. I close the vote. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Stavak 21. Originalni tekst u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Drugi dio glasujemo poimenično glasovanje. The vote Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 23. Originalni tekst poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Navod broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Navod broj 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Nakon uvodne izjave E, amandman broj 1, tko je za? Protiv? Suzdržani? Rado bih ovo provjerila. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Sada glasujemo o rezoluciji u cjelini. poimenično glasujemo, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno next Sljedeće glasujemo o obnovi plana djelovanja Europske unije za jednakost spolova i osnaživanje žena u razvoju. Stavak 2, originalni tekst. Imamo usmeni amandman kolegice McEvan. Izvolite, imate riječ. Hvala, evo radi mikrofon. To je usmeni amandman jer je komisija sada objavila svoj radni dokument, dakle to je osvježavanje teksta rezolucije. Ima li primjedbi na ovo? Nema. Oho. Ali to nije 40 osoba, dakle glasujemo o originalnom tekstu. Glasujemo o stavku kako je sada izmijenjen. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 10. Originalni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 1, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Obijeno. Amandman 2 u dva dijela poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. It has been rejected. Odbijeno. Dakle, u drugom dijelu se ne, ne, ne glasuje. Da glasujemo u originalnom tekstu, dakle stavak 19 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava E, originalni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Rezolucija u cijelini, pojmenično glasujemo, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram mm, glasovanje. Usvojena. Dolazimo do posljednjeg glasovanja danas. Izvješće za Borska jednake mogućnosti i jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. Prvo glasujemo stavku 1, da originalni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, ovo je odbijeno, ali rado bih ovo provjerila, dakle, Drugi dio, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Aha, odbijeno je i to za jedan glas. All right, colleagues, this happens in a... Dobro je, događa se. Dakle, stavak 8, originalni tekst u tri dijela, prvi dio tko je za. Protiv suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 9, originalni tekst, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 10, originalni tekst, koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 11, u četiri dijela, originalni tekst, dakle prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio, tko je za? Čekajte, čekajte, provjerit ćemo. Dakle, treći dio, otvoran glasovanje. The is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Četvrti dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ću. Dakle, četvrti dio. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Jeste, usvojeno je. Stavak 12, pojmenično, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 13. Originalni tekst u tri dijela. Prvi dio poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvojeno. Drugi dio, poimenično glasovanje. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. usvojeno. Treći dio poimenično glasovanje, otvaramo glasovanje. Zatvaramo. Usvojeno. Stavak 14 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio tko je za? protiv, suzdržani. Provjerit ćemo ovo. Nije bilo jasno. Dakle, drugi dio, otvaram glasovanje. I Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 15. Originalni tekst u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 16. Originalni tekst u pet dijelova. Prvi dio poimenično glasovanje. Otvaramo glasovanje. The is Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Treći dio. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Četvrti dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. također usvojeno. Peti dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Također usvojeno. Stavak 17. Originalni tekst u tri dijela, prvi dio. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje usvojeno. Drugi dio pojmenično glasovanje, otvoran glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Treći dio poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. The vote is closed. glasovanje. Također usvojeno. Stavak 18. Amandman 1. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. The vote Zatvaram. Usvojeno. Stavak 20. Originalni tekst u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 22, pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. The vote is closed. Usvojeno. Stavak 23, originalni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 24. Originalni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 22. Prvi dio. Tko je za? 25. Ispravlja se predsjedavajuća. 25. Originalni tekst u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 26, originalni tekst, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 27, amandman broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, Odbijeno. Dakle, originalni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 28. Originalni tekst u tri dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Treći dio, poimenično glasovanje. Provjera. Dobro, provjerimo. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Paragraf 28. Ah, glasovanje. Odbijeno. Ali bilo je vrlo blizu. Tako da dobro da smo provjerili. Treći dio pojmeničnog glasovanja. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 29, amandman 4, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. E, stavak 30, originalni tekst u dva dijela, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 31 u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dobro, provjerimo. Nije bilo baš jasno. Dakle, stavak 31, drugi dio, otvoran glasovanje. I close the vote. Zatvaram. And it has been rejected. Odbijeno. Stavak 34, originalni tekst u dva dijela, prvi dio, tko je za? Suzdržani, usvojeno. Drugi dio je poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. The vote Zatvaram glasovanje. It has been carried. Usvojeno. Stavak 36, originalni tekst u dva dijela, prvi dio, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. The vote glasovanje. And it has mm, Odbijeno. Stavak 36, drugi dio, pojmenično glasovanje. The vote is Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Sljedeći je stav 37 u originalni tekst u tri dijela. Prvi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 37. Drugi dio, podmjenično glasovanje, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Treći dio, poimenično glasujemo, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 41, originalni tekst, poimenično glasujemo, otvaram glasovanje. The vote closed. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 42, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, poimenično glasujemo, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 43, originalni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 44, originalni tekst tko je za? Protiv suzdržani, svojenom Stavak 45, originalni tekst u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi, di, drugi dio, glasovo poimenično, otvoran glasovanje. The vote closed. Zatvaram. Usvojeno četrdeset 46. Originalni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 50. Poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. The vote Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 52. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ovo je odbijeno. Dakle, provjerimo. A provjeravamo otvoran glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Hm. Odbijeno je. <laughs> Dolazimo do originalnog teksta. Stavak 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Dobro. Provjeravamo. Dakle, stavak 52. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. I usvojeno je. Stavak 53, originalni tekst u dva dijela. Prvi dio poimenično glasujemo, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 55, originalni tekst u dva dijela, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 56, originalni tekst u dva dijela, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, poimenično glasujemo, otvoran glasovanje. The vote Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Citation number 13. Navod 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Uvodna izjava C. O poimenično glasujemo. Otvaram glasovanje. The vote Zatvaram. Usvojeno. Uvodna izjava D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Uvodna izjava G. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Uvodna izjava H. U tri dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio, tko je za? Dobro, želite provjeru drugog dijela. Otvaram glasovanje, dakle za drugi dio uvodne izjave H. Ah, I, I close the vote. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Jasno. Treći dio, tko je za? Protiv. Suzdržanje. Usvojeno. Kolege, jasno je, kao i prethodni put. Kolege, jasno je, nastavljamo, dakle, uvodnom izjavom dobro, dobro, dobro, povijeli se glasnoćom. Dakle, provjeravamo treći dio, otvaram glasovanje. I Zatvaram glasovanje. <laughs> Odbijeno, ispričavam se. Bili ste u pravu, dobro je da ste pitali. Dobro je, pobjedili ste. Idemo, uvodna izjava L, originalni tekst od tri dijela, prvi dio, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodno izjebakve, originalni tekst, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvojeno. Uvodna izjava T. Pojmenično glasovanje, otvoran glasovanje. The Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Uvodna izjava duplo V. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno tekst o rezoluciji u cjelini e, poimenično glasujemo, otvaram glasovanje. And Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Thank you colleagues Hvala vam lijepa na glasovanju. Sada dolazimo do obrazloženja glasovanja. Uh, yes, you can continue. Well, I should leave as well. well can, can we do a break? To yes, so we do a short break. Yep. We do a short break. Imat ćemo kratku pauzu i onda prelazimo na obrazloženja glasovanja. Hvala.